Radi se o vrlo važnom, eh, važnoj temi i mi ostajemo vam na raspolaganju za daljnje rasprave o ovoj temi. Hvala gospođo predsjedavajuća i gospođo povjerenice na, i dame i gospodo na vašem predanom radu u ovom području. Hvala. Dobila sam eh, dva prijedloga, dva prijedloga rezolucije, jedan od pučana i jedan prijedlog od socijalista Renewa i Zelenih. Znači to je jedan prijedlog, a drugi je od e, kluba ID. Rasprava je zaključena, glasovanje će se održati sutra. Na e, sljedeća sjednica će se održati sutra u četvrtak 19. rujna od 9 ujutro do 14 sati te od 15 do 16 sati. E, dnevni red je objavljen te je dostupan na internetskim stranicama Europskog parlamenta. I s ovime zaključujem sjednicu. Hvala vam, uživajte u ostatku večeri.